Dobar dan kolege, nastavljamo s radom, dolazimo do obrazloženja glasovanja. Prvo Report Kovacek, 27 Dolazimo dakle na obrazloženje glasovanja. Prvo izvješće o 71. zasjedanju Opće skupštine u ENA. Riječ ima zastupnik Hanan. Izvolite. Mr. Hanan.